Flika ne bude na vlasti još jedan mandat. Ali ne samo to. Tražili su i da se ispune e, nade jedne generacije Alžiraca koji su e, mlađi od 35 godine, koji čine 45% stanovništva i koji su isključeni iz bilo kakvog e, postupka napretka i gospodarskog razvoja zemlje. Zbog toga tražemo od vlade i institucije Alžira, ali i institucija Europske unije, da zajedno e, poštujemo, poslušamo i djelujemo. Da poštujemo e, na tisuće mirnih procjednika, da poslušamo legitimne zahtjeve za promjenama, za e, pravima, za slobodama i da djelujemo kako bismo pružili odgovor i izlaz režimu koji treba demokratske promjene kako bi odgovorio željama alžirskih građana. Hvala gospodine Lopez. Sada gospodin Milan Mon. Hvala vam. Alžir je vrlo važan za Europsku uniju i njezine zemlje članice i trenutačno prolazi kroz vrlo važan trenutak. Riječ je o zemlji koja je prošla kroz e, vrlo težak period u 90-ima kada su terorističke e, skupine izazvale veliki broj smrti. Ovo danas je druga faza. Predsjednik Buteflika je napokon odustao od toga da bude zabran peti put i tu se sada otvara jedan novi politički moment. Alžir je ušao u fazu tranziciju tranzicije i ovaj bi proces trebao biti brzi i uključiv, a uključivo je riječ koju treba stalno ponavljati. Građani Alžira napokon imaju priliku za promjenu i tu promjenu traže sa ulica kroz masovne prosvjede koji su mirni. To također želim istaknuti. Alžirci se ne žele sukobljavati, ne žele nasilje, niti žele destabilizirati zemlju. Ja sam također e, siguran da se ne žele vraćati u prošlost zato što žele bolju budućnost. I Europska unija mora pomno pratiti ovaj proces. Moramo biti spremni i pratiti ih u ovoj fazi promjena ako oni žele našu pomoć. Dakle, moramo im pomoći kroz dijalog, uključiti uključivost kroz demokraciju i mir. I jer jedino na taj način mogu odlučivati o svojoj budućnosti. Hvala vam. Hvala. Sljedeći gospodin Freund. Danke, Frau Präsidentin. Es ist schon sehr viel über Algerien selbst gesprochen worden. Hvala predsjednice. Puno je toga rečeno o Alžiru. Rec, recimo nešto o Europskoj uniji. Već godinama E, govorim da Sirija nije posljednja zemlja u kojoj smo zakazali kao Europska unija. Alžir je dolazi također i e, tu e, prastari šef države drži ruku na poklopcu lonca, a ta jednog dana taj će lonca eksplodirati. A što mi radimo? Mi samo gledamo. Sirija ima otprilike 20 milijuna, Alžir 40 milijuna stanovnika i ne možemo ni zamisliti što će se dogoditi ako tamo izbije građanske rate. Da smo prije pet godina krenuli snažno samosvjesno vanjskom politikom i da smo se diplomatski založili, mogli smo i sebi i ljudima u eh, Alžiru uštediti puno toga. Stoga apeliram na Rim, Pariz, Štokom, Beć i sve druge E, šefova vlada i država. Naime, treba nam snažna Europa, a to ide samo ako e, se dokine principi jednoglasnosti u vanjskoj politici. Za to će nam i Alžir i Europa zahvaljivati. Hvala. Hvala vam, kolega. A sada otvaram postupak spontanog javljanja za riječ. Dobio sam tri zahtjeva, prihvaćam sve. I krećemo sa zastupnikom Pospišilom. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Slušao sam cijelu raspravu sa puno pozornosti i mi smo e, zacrtali naše politička stajališta i Trebamo jačati proces demokratizacije u Alžiru i učiniti sve što možemo da predsjednik Budeflika e, siđe sa vlasti i da također osiguramo da ne dođe do nasilja e, u kojoj bi mogli zamijeniti sadašnje mirne demonstracije i trebamo Alžiru dati pomoć u organizaciji predsjedničkih izbora i također osigurati da e, se radi o inkluzivnom i slobodnom glasanju koji će dati legitima predsjednika na izborima. Moramo biti oprezni kao što su mnogi kolege rekli, jer situacija može postati nasilna, a put prema demokratizaciji ne smije se zaustaviti u Alžiru. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Gomez. Izvolite, Ana. Europa pere ruke od onoga što se događa u Sahari. Iako imamo tamo povijesnu odgovornost, ali zemlje članice se ne mogu e, praviti da ne vide što se događa u Alžiru, to je od ključne važnosti za sve nas. Europa mora vidjeti da narod Alžira se okuplja mirno na ulicama i protestira protiv petog mandata e, predsjednika Buteflike protiv gerontokracije i za stvarnu demokraciju. Ne možemo se praviti da to ne vidimo, to je očigledno ono što se događa i moramo reći alžirskom narodu da ih podupiramo u njihovim zahtjevima za demokratskom reformom. Europa može biti ključna u tome i osigurati da se ne dogodi ono što se dogodilo u dugim zemljama arapskog proljeća, da se to ne dogodi i Alžiru. Moramo dati potporu mladima u Alžiru koji pozivaju na inkluziju, radna mjesta, prosperitet. I moramo to e, osigurati jer naša sigurnost više je njihovoj. Hvala, kaže predsjednik. Hvala, a sada riječ ima gospodin Farija. no passado dia 22 e de fevereiro. Ehm, sastanci su krenuli uh, eh, 24. veljače eh, gdje su eh, gdje se tražilo po prvi puta da predsjednik se ne kandidira za peti mandat i odgađanje izbora zapravo je de facto produljenje moći predsjednika Buteflike i zato narod e, demonstrira protiv e, ovog, ove neustavne taktike odugovlačenja. Sada i neki dijelovi vojske kažu da bi se neki članci Ustava mogli mobilizirati protiv predsjednika. E, ekonomska kriza destabilizira regiju, a posljedice će doseći i Europu. Dio je to borbe protiv terorizma, ilegalne imigracije i tako dalje. Stoga je važno da Europska unija pozove alžirske vlasti da zajamče pravo na mirne demonstracije i sve što mogu za održavanje mirnih izbora u najkraćem vremenu te osiguraju da sadašnja situacija ne dovede do razočarenja koje smo vidjeli u arapskom proljeću do sada. Hvala vam, a sada riječ dajem povjereniku Hanu u ime e, visoke potpredsjednice komisije i visoke povjerenice za e, vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Izvolite. Hvala. Nastaviti ćemo pratiti sve razvoje u Alžiru ključnom e, našem partneru i kao što smo rekli, nadamo se da će situacija ostati mirna i mislimo da je ključno da legitimna traženja alžirskog naroda dobiju odgovarajuće odgovore. Istovremeno slažemo se da najbolji način na koji to možemo sada napraviti je ne miješati se u interni proces. Trebamo biti spremni dati potporu e, u, e, i e, u trenutku kada to bude potrebno, ali pažljivo pratiti korake na tom putu i sjetiti se da je na Alžircima da sami odlučuju među sobom kako žele e, tu tranziciju. Stoga dopustite da e, zahvalim na potpori koju ste dali ovom važnom dosjeu e, i kažem da i dalje trebamo pažljivo pratiti ovu temu. Zahvaljujem. Puno hvala povjereniče. Ovime zatvaramo raspravu. A sada je na redu izjava potpredsjednice komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o petoj obljetnici nezakonite okupacije Krima od strane Ruske federacije. Riječ ima povjerenik Han u ime potpredsjednice komisije i visoke predstavnice Unije. Izvolite. Prije pet godina Ruska federacija je ilegalno anektirala e, Krim i Sebastopol. Nakon pet godina Evropska unija i dalje čvrsto podržava suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine. Mi ne priznajemo i nećemo priznati ovo kršenje međunarodnog prava i ne odustajemo od svoje politike stalno smo zabrinuti zbog trajne militarizacije Krimskog poluotoka prošlog studenog e, smo vidjeli dodatne posljedice nelegalne aneksacije Unija očekuje da će e, Rusija odmah i bezuvjetno pustiti e, ukrajinsku posadu sa broda koji je tada zarobljen e, treba posadi omogućiti pristup konzularnim vlastima, pravnicima i liječnicima. E, također e, se gradi most bez e, privole Ukrajine Rusija ograničava plovidbu tako da E, znatno kasne brodovi koji plove u ukrajinske luke. Stotine brodova sa ukrajinskim zastavama, ali i zastavama e, država Evropske unije e, su danima zadržani i ne mogu dalje pozivamo e, Rusiju da poštuje međunarodno pravo mora. Pozdravljamo pristup Ukrajine koja traži pravdu, na primjer prema konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora e, e, mi e, osuđujemo kršenja ljudskih prava na Krimu, osobito prava krimskih tatara koja se ozbiljno krše. E, mediji su zatvoreni, e, zabranjen je rad tijela koje samo sebe regulira i mi pozivamo da se odmah puste e, e, dobitnici nagrade Saharov e, prošle godine njihova slika pred parlamentom na svaki dan na to podsjeća. Pozivamo i na puštanje ostalih, na primjer Aleksandra Kohenka, Vlodomira Paluka, Emira Uzejna Kuka i drugih koje je Rusija osudila i zatvorila kršeći pri tome međunarodno pravo. Pozivamo da se istraže sva kršenja ljudskih prava i e, da međunarodne organizacije imaju slobodan pristup Krimskom poluotoku. E, nažalost, i dalje se ilegalno e, zatvaraju i osuđuju građani Ukrajine u Rusiji e, također ćemo iskoristiti svaku priliku da javno govorimo o pojedinačnim slučajevima i da bilateralno o tome govorimo sa Rusijom. Ukrajina nije sama. Mi stojimo uz svoju pridruženu članicu i dalje. Osuđujemo gradnju mosta Kurč i e, osuđujemo e, situaciju na Crnom moru i Azovskom moru. E, naše stajalište o nelegalnom pripojenju e, Krima i Sevastopola također je izražena i u e, izjavi visoke predstavnice od 17. ožujka e, te e, njenoj intervenciji na zadnjem vijeću za vanjske poslove. Rusiji želimo pokazati da njeno kršenje ljudskih prava neće biti besplatno, odnosno da neće proći nekažnjeno i naši transatlantski partneri su nam se pridružili u tome. Također smo identificirali i moguća područja za daljnju podršku Eh, onima na koje utječe ruska politika na Azovskom moru. Eh, želimo razviti eh, prometne veze i podržavati mala i srednja poduzeća koja se žele diversificirati, žele diversificirati industrijsku strukturu te regije koja trenutno uvelike ovisi o proizvodnji čelika na našem kontinentu se krši međunarodno pravo. Mi nemamo nikakve sumnje e, kako se trebamo postaviti. Mi podržavamo međunarodno pravo, zalažemo se za načelo da se granice ne smiju nasilno mijenjati i stojimo uz narod Ukrajine. Ovih godine smo uložili u Ukrajinu više od bilo koje druge države na svijetu i Ukrajina zna da ćemo je i dalje podržavati. Hvala. Hvala. Puno vam hvala povjereniče. Krećemo sada s sa govornicima u ime klubova. Prvi ima riječ gospodin Brok u ime kluba zastupnika Europskih pučana. Na dvije minute, izvolite. Uvaženi kolege, zahvaljujem na doprinosu gospodina eh, Hana i jasnoću o ovom pitanju. Eh, u Helsinkiju smo kao Europljani uspostavili dva načela. Suverenost jedne zemlje o tome da slobodno odlučuje s kime će ući u koaliciju i sklapati ugovore i sporazume, a druga točka je nepovredivost granica koje se nikada ne smiju i ne mogu jednostrano mijenjati. I oba ova načela povrijedila je Rusija koja je e, okupirala stranu zemlju e, i a u Azovskom moru, kao što ste vi rekli gospodine Han, se još e, i dalje pokušava mijenjati način u, su protivno mijenjati stvari protivno međunarodnom pravu. Ovo je prva povreda međunarodnog prava od 50. godina i to, je, to treba jasno reći. To ne smije postati praksa Europe 21. stoljeća da se prihvaća ovakva povreda međunarodnog prava. Iz tog razloga mora se javno reći da moramo ostati kod sankcija, da E, smo spremni e, razgovarati sa Rusijom u obostranom interesu, posebice u ruskom interesu, kada se ponovno uspostavi vladavina međunarodnog prava i vjerujem da e, to trebamo i reći i pet godina kasnije, da narod Ukrajine je u 90. na referendumu velikom većinom se odlučila za jedinstvenu Ukrajinu i da je narod Ukrajine na svim izborima, na svim slobodnim izborima se izrazila za europsko rješenje i put prema Europi to većinom glasova i da stoga i upravo zbog toga od same populacije ne postoji legitimni zahtjev Rusije na Krim, niti povijesni, niti iz razloga da se misli da, da je populacija ondje ugnjetavana. Jedini koji je ugnjetavao su pod Staljinom krimski tatari, to treba naravno reći, to treba biti jasno rečeno i u europskoj javnosti je naime e, u Europi treba ostati na snazi međunarodno pravo. Hvala, a sada u ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Gomez. Izvolite na jednu minutu. nelegalno i nasilna okupacija Krima od strane Ruske federacije predstavlja kršenje međunarodnih ugovora i međunarodnog prava. E, Putin je uspostavio Rusiju koja ignorira povelju Ujedinjenih naroda, ignorira međunarodno pravo i pokušava e, ugušiti sam pojam demokracije u susjednim državama e, potiče ratove oko crnog mora e, upada i u baltičke države pokušava podrivati europsku uniju sankcije nisu dovoljne moramo čvrsto stati na stranu Ukrajine i osigurati vojnu sposobnost u Europskoj uniji kako bismo mogli braniti strateške interese Europske unije i naših država članica. Zato što su oružani sukobi stvarnosti mogli bi završiti nuklearnom katastrofom. Hvala vam. Molim vas da se držite do vremena. Nemojte me prisiljavati da vam oduzimam riječ. A sada u ime konzervativaca riječ ima gospodin Jurek. Na jednu minutu, izvolite. Pięć lat, które minęło od aneksji e, Krymu, to jest... E, od e, prošlo već pet godina od ilegalne aneksacije Krima i naših sankcija Rusija nije baš puno pretrpjela Europa čak nije uspjela zaustaviti Sjeverni tok 2 i trebamo misliti na to da e, i e, e, bi Sjeverni tok 1 izolirao nordijske i baltičke zemlje, a druga linija je usmjerena na to da se energetski izolira Ukrajina. No, ove simbolične sankcije Trebalo bi izraziti naše nezadovoljstvo, no e, ravnoteža nije uspostavljena. Cijela situacija pokazuje da e, aspiracije Europske unije nisu utemeljene kada se govori o zajedničkoj vanjskoj politici. A naime, solidarnost u ovom području očigledno nemamo, preostaju samo prazne geste. Puno vam hvala. A sada u ime liberala riječ ima gospodin Selimović na dvije minute. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče. Prošlo je pet godina od protuzakonitog pripojenja Krima, a naš odgovor nije bio dovoljno glasan. Zašto? To ne znam zato što trebamo ruski plin, zato što se bojimo Rusije, ne znam zašto, ali znam e, da to povlači pitanje kako bismo reagirali da se to dogodi u Europskoj uniji? Mogu li moje uvažene kolege iz baltičkih država biti posto sigurni da ćemo njih zaštititi ako budu napadnuti? E, to je upravo ono što Kremalj želi, želi da posumnjamo u svoju sposobnost da branimo svoje članice. Želi nas podijeliti i oslabiti naš e, odgovor, našu reakciju već niz godina vidimo kako Rusija postaje sve agresivnija. Gruzija, istočna Ukrajina, Krim nam pokazuju e, bez dvojbe da Ruska federacija ne preza od mijenjanja granica u Europi e, sredstvima koja nisu miroljubiva ako to žele. To nam ostavlja samo jednu mogućnost, a to je da djelujemo zajedno i čvrsto jer sve drugo e, udovoljavanje Rusiji e, pregovori sve se to doživljava kao naša slabost. Dakle vrijeme je da pošaljemo jasnu i glasnu poruku sad je dosta. Stvari su otišle predaleko. Moramo početi pritiskati Rusiju da vrati okupirane teritorije kako u Gruziji e, tako u e, Krimu i e, drugdje. Hvala. Hvala vam. A sada u ime zelenih riječ ima potpredsjednica Hautala na jednu minutu. Hajde, izvolite. Puno hvala. Zahvalna sam komisiji i e, visokoj predstavnici što su tako jasno osudili e, protuzakonito pripojenje Krima. Jako je važno da pet godine e, nakon toga govorimo otvoreno o toj situaciji jer mnogim ljudima su oduzeta prava i mnogi se osjećaju napuštenima Prema tome mi moramo e, prepoznati sustavno kršenje ljudskih prava, e, sustavnu represiju do koje dolazi nakon protuzakonite aneksacije. Moramo spomenuti Olega Sensova koji je naš dobitnik Saharove nagrade i pridružiti se zahtjevima za njegovo bezuvjetno puštanje i puštanje svih političkih zatvorenika. Moramo osuditi i ekstremizam e, e, i e, zakone koji su uvedeni nakon aneksacije a koji vrlo ozbiljno ograničavaju slobodu govora na Krimu. Hvala vam kolegice. A sada u ime Ujedinjene ljevice riječ ima Kuzo Permuj na jednu minutu. Izvolite Javier. Hvala vam predsjedniče. Evo, danas razgovaramo o petoj obljetnici okupacije Krima, tako vi to nazivate. To je nešto što već godinama zabrinjava i pravnike, kao i jednog poznatog odvjetnika. Za njih priča počinje sa Krimom, a sve to još počinje sa Majdanom i sa e, ulogom koje su neke stranke u ovom domu imale u tom procesu. No zapravo cijela ta priča počinje još prije. Šteta je što ove godine nismo govorili o 20 godina od napada NATO-a na Jugoslaviju. Kako se tada poštivalo međunarodno pravo? E, dakle, na jednaki način kao što danas neki optužuju Rusiju. Jako je puno zločina počinjeno i nakon toga dakle i odgovor na Putinov mm, postupak te e, na milijune e, osoba koje su ostale bez radnih mjesta u Italiji i u e, Španjolskoj. A isto tako nemojmo zaboraviti na mm, čitav niz neonacističkih stranaka koje su se pojavile nakon toga. Hvala vam. A sada u ime ENF-a. Riječ ima gospodin e, Schaffhauser na jednu minutu. Izvolite. Dragi kolege, ono što oduzimate narodu e, Krima dajete narodu Kosova vi e, osuđujete okupaciju Krima, ali odobravate e, protuzakonitu okupaciju Kosova. E, sada, nažalost, imamo 20. godišnjicu rata u bivšoj Jugoslaviji. Vi podržavate ilegalnu deklaraciju neovisnosti Kosova kojom vlada mafija koja krši e, rezolucije vijeća sigurnosti, e, krši vladavinu prava, podržavate vodstvo e, Kijeva koje je proizašlo iz nasilnog puča kojeg, kojeg su potaknule Sjedinjene američke države Dakle, ono što mrzite na Krimu je da se žele pridružiti e, svojoj povijesnoj e, e, zemlji Rusiji jer je Kruščev nelegalno svojim potpisom poklonio Krim Ukrajini. Imate, imate plavi kartu gospodina Polčaka. Prihvaćate li pitanje? Děkuji, pane kolego že ste prijali moju kartu. Ja sam čekal s čim vi Hvala kolega što ste prihvatili moje pitanje. Ja sam čekao da čujem što ćete reći jer sam čuo da neko u blizini vašeg ureda govori ruski. Dakle, da li vi mislite da je ovo objektivno? Češko Ruska banka je posudila 10 milijuna vašoj stranci. E, znate li za memorandum iz 1994. o kršenju međunarodnog prava? Je ne répondrai Ja neću odgovoriti E, na ovu nisku polemiku. E, bila je istraga i pokazalo se da je ovo sve e, zakonito. Kamate su bile 6%, a to je više nego što bi tražila Europska banka. Škandal je da u Europi vodeća stranke oporba ne može naći niti jednu jednu banku koja bi ju financirala. To je sramotno. Imate još jedan plavi karton od gospodina Preda. Prihvaćate li? Izvolite gospodine Preda. E, gospodine vi ste ovdje već pet godina i strastveno se zalažete za sve što želi Kremalj u toku tih pet godina. Je li Putin izrazio i jedan stav s kojim se vi niste složili? Samo jedan mali, e, mala stvar, jeste li vi 120% uz Putina i Kremalj? Recite nam istinu. Cher kolega, la politique Dragi kolega, politika koju ja podržavam je politika Francuske. Žao mi je. Ali pogledajte e, stajališta Francuske tijekom povijesti. Pogledajte kako je general de Gaulle bio prvi koji je posjetio Stalinovu Rusiju kako su svi državnici imali privilegirani odnos sa Rusijom. Pogledajte što radi predsjednik Macron. Iako se ponekad nađe u teškoj situaciji, Francuska politika je uvijek bila politika ravnoteže, neovisnosti i suvereniteta i nadam se da će uvijek tako i ostati. Hvala, sada riječ ima gospodin Kelam na jednu minutu. Puno hvala. Nasilno pripojenje Krima prije pet godina e, kršeći međunarodni poredak može se usporediti samo sa Hitlerovim anšlusom Austrije a taj anšlus je otvorio put e, velikom ratu. Da, e, rusku agresiju svi osuđuju, ali e, razlike u mišljenjima e, imaju oslabljujući učinak. Europska e, unija je reagirala na kršenje zakona mora tek nakon četiri mjeseca. E, i reagirala je na samo e, jednog od tri pomorca koje je e, zatvorila Rusija. To nije izolirani slučaj. Prije dva tjedna rezolucija kaže da e, Rusija prijeti svim susjedima u Europi. Ne možemo se vratiti na e, redovno stanje sve dok Rusija ne vrati teritorij koji je nelegalno pripojila. Hvala, a sada e, riječ ima zastupnik Ašiš na jednu minutu. Izvolite. Puno hvala. Pet godina nakon e, nelegalnog pripojenja Krima od strane Rusije moramo još jednom e, e, prosvjedovati i osuditi protuzakonite postupke Rusije. doživjeli smo militarizaciju Azovskog mora, a to je e, samo mali dio e, cijelog e, jednog obrasca militarizacije. Rusija više nije Sovjetski savez E, ja sam duboko protiv e, Sovjetskog saveza, ali postoji razlika između Rusije i Sovjetskog saveza. Pa ne bismo smjeli e, jednostavno se protiviti protiv svega što dolazi iz Rusije, no moramo biti protiv autokratskog režima koji krši ljudska prava i načela koja brani Europska unija. Hvala. Hvala vam, gospodine Asiš. a sada riječ ima gospodin Demesmaker. Izvolite. Povjereniče, hvala vam na vašoj čvrstoj e, osudi. Krim je ukradeni poluotok. Po prvi puta od drugog svjetskog rata ruska e, sila je okupirala jednu drugu neovisnu zemlju. Ljudi koji su e, okupirali Krim nisu nosili nikakve oznake na svojim uniformama. E, Rusija je prekršila više desetaka međunarodnih sporazuma i sa aneksacijom su počeli a nakon aneksacije uslijedila i represija i to posebice protiv građana Krima. Danas je tamo jedna velika vojna baza i moramo inzistirati da se apsolutno poštuje međunarodno pravo. I ne želimo ublažiti naše sankcije. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Jill. Izvolite, imate riječ na minutu. Hvala vam. nezakonito pripajanje Krima je kršenje međunarodnog prava. I taj bi sukob vrlo jednostavno mogao eskalirati u međunarodni sukob. Ono što mene brine je što pod ruskom okupacijom građani Krima postaju sve izoliraniji a gospodarske e, okolnosti i situacija s ljudskim pravima se pogoršavaju. Tražimo da se vrati teritorijalni integritet Ukrajine. E, Rusija je sve to e, izignorirala time što gradi mostove u Azovskom moru. A, nije dovoljno da dodjeljujemo nagradu Sakarov ljudima poput Olega Sencova koji su se borili protiv te represije. Ne, umjesto toga trebali bismo poslati snažnu poruku Rusije da ako krši međunarodno pravo, to nosi sa sobom svoje posljedice. Istovremeno moramo pružiti više pomoći i Ukrajini. Moje pitanje komisiji, kako ćemo povećati pritisak na Rusiju? Mislite li da biste mogli e, natjerati zemlje članice da pušu u isti rog s obzirom na sve ono što ste rekli malo prije gospodine Han Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Fotiga na minutu i 30, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući povjereniče. Već pet godina Ruska federacija okupira Krim. A lokalno stanovništvo živi u vrlo lošim uvjetima. Tu posebice mislim na krimske tatare. Ovo je treći val kršenja prava ove zajednice. Prvo se dogodilo 1783. sa masovnim e, deportacijama krimskih tatara od strane e, cara. Zatim 1945. Jozef Stalin je još jednom masovno deportirao E, lokalno stanovništvo Krima. Danas su oni na Krimu manjina. Suočavaju se sa e, strašnim nasiljem, nestaju djeca, sve više političkih zatvorenika, proizvoljnih uhićenja, kršenja ljudskih prava. Krimski Tatari će ove godine zajedno sa cijelom Ukrajinom i ja se nadam sa cijelom međunarodnom zajednicom obilježiti 75. obljetnicu svoje zadnje deportacije. Zahvalna sam vam na izjavi, gospodine povjereniče, i slažem se s vašim pozivima da oslobodimo političke zatvorenike, te da e, se Ukrajini vrati njezin teritorij. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Ward na jednu minutu, izvolite. Pet godina nakon nezakonitog pripajanja Krimskog poluotoka Ruskoj federaciji, i ja se pridružujem svima onima koji e, osuđuju ovo očito kršenje međunarodnog prava. Neprestana, to jest kontinuirana okupacija poluotoka e, podriva e, vjeru u vladavinu prava i međunarodno pravo. Ja sam već u ovom domu e, osuđivala tu situaciju te govorila o tome kakav utjecaj to ima na kulturno nasljeđe i kulturnu baštinu u Krimu. Gube se stvarno važni povijesni, povijesna nalazišta. U međuvremenu pripadnici manjina su progonjeni e, i u Rusiji i na okupiranim teritorijama. Europska unija je bila čvrsta i dosljedna i odbija priznati nezakonito pripajanje Krima, ali upravo zbog toga ruski agenti pokušavaju utjecati na europsku politiku kroz financiranje na kroz financiranje ekstremno desnih stranaka i time što pokušavaju utjecati na europske izbore. Mi moramo insistirati na poštivanju ljudskih prava i međunarodnog prava u našim odnosima sa Rusijom, ali i sa svakom drugom zemljom. Hvala vam, a sada otvaramo spontano javljanje za riječ. Dobio sam pet zahtjeva. Javljaju se svi iz e, Pučana, uglavnom svi iz Češke delegacije i dobro, prihvaćam sve zahtjeve, krećemo sa gospodinom Pospišilom, izvolite. Hvala. Drago mi je da je ova rasprava pokazala da očito se svi slažemo da je e, okupacija Krima nezakonit čin kojim se krši međunarodno pravo, te da Rusija nezakonito nastavlja sa svojim aktivnostima u Azovskom moru. Isto tako mi je drago da smo spomenuli i lošu situaciju u kojoj žive manjine na Krimu. Na primjer, krimski e, tatari se suočavaju sa diskriminacijom, e, vrši se represija nad političkim protivnicima i nad braniteljima ljudskih prava to je nešto što stvarno treba istaknuti. Postupanje prema stanovnicima na Krimskom poluotoku koji su na neki način odani prema Ukrajini ili žele živjeti neovisno od Rusije, prema njima se također vrši diskriminacija i naravno sankcije protiv Rusije ne smijemo ukinuti. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Farija na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Pet godina nakon nezakonitog pripajanja Krima, možemo vidjeti da se progon krimskih e, tatara te proizvoljna e, uhićenja e, javnih službenika se i dalje nastavljaju. Ideja je da se sve to poveže s Rusijom i zbog toga se i vrši militarizacija nad cijelim područjem. Moramo se prisjetiti da treba poštovati sporazum iz Minska te da teritorijalni integritet Ukrajine treba vratiti E, vidjeli smo i neke probleme u bankarskom sustavu, europskom bankarskom sustavu u kojem se pere ruski novac. E, te banke treba staviti na crni popis i osigurati da one zemlje koje nisu prenijele četvrtu direktivu e, o suzbijanju pranja novca, da ih se na odgovarajući način kazne. Na ovaj način banke samo pružaju kisik za ovaj nezakoniti režim da se i dalje održi na životu. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Šojdrova na jednu minutu. Hvala vam što ste mi dali riječ i hvala povjereniku Hanu na vrlo jasnom stavu i vrlo jasnoj osudi nezakonitog pripajanja Krima. Rusija je proslavila petu obljetnicu pripajanja Krima, a mi se toga prisjećamo kao jedne velike nepravde te kršenja međunarodnog prava. Krim pripada Ukrajini. Prošlo je točno pet godina kako su Ujedinjene, Ujedinjeni narodi i um, Europska unija potvrdili da je pripajanje nezakonito. Svakodnevno slušamo o slučajevima mučenja, nezakonitog progona u tom području. A no sudbina e, Krima je sloboda. Hvala vam, a sada riječ ima zastupnik Štetina. Izvolite. Hvala vam što ste mi dali riječ, gospodine povjereniče, dame i gospodo. U lipnju 2019. Evropska 2018. Evropska unija nametnula sankcije e, Rusiji i to e, sankcije koje su Rusiju koštale milijarde. E, te zapravo sankcije su nametnute i još 2014. i protiv čitavog niza ruskih građana. No to nije imalo tako značajan učinak kao ekonomske sankcije. No ipak mogle bi e, imati utjecaj na e, proces donošenja odluka u e, Rusiji. Gornji dom parlamenta se E, složio sa pripajanjem Krima. Stoga očito je da e, je to podmazano. Stoga e, hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima zastupnik Polčak. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Povjereniče, pet godina nakon aneksije E, Krima ujedno znači i pet godina kršenja međunarodnog prava. Dakle, tu je kršenja i granica i ljudskih prava. Postoje različite kategorije e, građana i recimo krimski tatari su manjina koja nema gotovo nikakva prava. Ukrajina treba našu pomoć i ja sam oduvijek podržavao Ukrajinu i njezina prava i htio bih se ispričati ljudima u Ukrajini zbog e, aktivnosti češkog predsjednika Miloša Zemana koji koristi svaku moguću priliku kako bi e, naštetio e, odnosima između Češke i Ukrajine. Evo ja vam se ispričavam u njegovo ime. To jest za njega. Moramo zadržati sankcije i moramo inzistirati na tome da se Krim vrati Ukrajini. Hvala vam. A sada ponovno u ime potpredsjednice komisije riječ dajem povjereniku Hanu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nakon što je većina govornika rekla isto. Očito je da moramo uh, ovu nezakonitu aneksiju Krima zadržati visoko, visoko na listi naših prioriteta. Moramo pomno pratiti razvoje u Azovskom moru te vidjeti na koji način možemo još pomoći Ukrajini. E, osobno smatram da bismo trebali iskoristiti sve mogućnosti koje imamo i u našim bilateralnim kontaktima kako bismo istaknuli naš jasan stav o ilegalnoj aneksiji Krima. Gospođa, gospođo Gil, da, možemo se stvarno osloniti na e, nedvosmislen stav i osudu iz svih zemalja članica. Hvala. Hvala E, i gospodinu Predi koji cijeni to što ja evo govorim puno jezika i ovime zatvaram ovu temu. A sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće Benifej, razdoblje nakon arapskog proljeća, smjernice za budućnost regije MENA. E, Brando, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala, predsjedavajući. Prije osam godina na tisuće muškaraca i žena i posebice mladih spustili su se na trgove na jugu i e, jugo istoku Mediterana kako bi zatražili pravdu, e, radna mjesta, socijalnu uključivost. Osam godina je prošlo od tih prosvjeda koji su e, označili prekid sa prošlošću i došlo je stvarno trenutak da analiziramo što se događa u regiji i što je učinila Europska unija. E, to je ono što definiramo arapsko proljeće a arapsko proljeće je zapravo bilo nekoliko faza raznoraznih događaja. Zemlje su se okrenule raznoraznim e, putevima, novim demokracijama, novim e, režimima, a nekada i građanskim ratovima. A istovremeno Europa je pokušala podržati te težnje za demokracijom. No, nažalost, uslijedila je velika teroristička prijetnja, on to je Isila ili Daesha, e, veliki migrantski val Europska unija se trebala više koncentrirati na stabilizaciju naših zemalja partnera. Dakle, uvijek ponavljamo iste greške iz prošlosti i ne shvaćamo da na taj način samo e, nastavljamo sa začaranim krugom. Ono što, ono čemu danas svjedočimo u Alžiru, opet Alžir, u Alžiru riskiramo da se ponovno pretvori u jednu novu Siriju ako ne djelujemo kako treba. Europa ima jako puno instrumenta na raspolaganju za učinkovitu vanjsku politiku, no sve to treba krenuti od većeg jedinstva i koordiniranog pristupa. Ako će zemlje članice svaka nastaviti slijediti vlastite interese uz kratkoročne vizije koje se vrlo često i suprotstavljaju jedna drugoj, bojim se da nećemo uspjeti utjecati na procese koji se događaju u regiji. I na kraju ćemo samo imati e, ulogu platitelja, a nećemo ništa konkretno učiniti, baš kao što se dogodilo i u Siriji. Um, ovo su zemlje u našem susjedstvu i vrlo su nam bitno i trebali bismo se orijentirati na one naše glavne prioritete. Moramo više ulagati u otpornost tih društava, a ne samo u stabilizaciju. Stabilizirati zemlju legitimirajući autoritarne režime to može funkcionirati privremeno, no dugoročno se riskira da će sve eksplodirati. Potrebna je stoga dugoročna vizija koja će se temeljiti na ljudima, demokraciji, ljudskim pravima, socijalnoj uključivosti i e, gospodarskom razvoju. Iz arapskog proljeća ono što je proizašlo je vrlo veliko nepovjerenje građana u vlastite institucije. Dakle, potrebno je stvoriti novi društveni ugovor i Europa to mora podržati. U izvještaju predlažem da se e, zauzme pristup koji će uključiti dijalog, e, zatim dijalog sa civilnim društvom, pristup e, u kojem će sudjelovati mladi koji su vrlo važan dio ovih društava, iako je vrlo ranjiv. Zbog toga predlažemo da se osnuju trajna savjetodavna tijela mladih u delegacijama Europske unije i predlažemo e, program za razmjenu studenata poput Erasmusa uz naravno primjerena sredstva. Isto tako tražimo od zemalja članica da prestanu prodavati e, oružje ili opremu koja se koristi za nadzor građana i to u zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Zatim e, moramo isto tako e, poticati i pravnu suradnju i u slučajevima koji uključuju mlade Evropljane, poput recimo slučaja Đulija Ređenija, za kojega još uvijek čekamo doznati pravu istinu. Dakle, moramo promijeniti e, paradigmu i mi se nadamo da će ovo izvješće pružiti odgovor na zahtjeve za razvojem i rastom u, rastom u našem susjedstvu u Mediteranu. Hvala vam, a sada u ime e, visoke potpredsjednice komisije e, riječ ima gospodin Han. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, prvo želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Benifeju na izvješću o situaciji u određenim zemljama MENA regije od arapskog proljeća. E, slažem se sa glavnim stanima koje govori e, izvješće gotovo desetljeće nakon početka arapskog e, ustanka. Mnogi od zahtjeva koji su pokrenuli tolike ljude da izađu na ulice još uvijek uglavnom nisu odgovoreni u većini zemalja. The justice. Zahtjev za socijalnom pravdom, slobodom izražavanja demokracije za inkluzivnim sustavom upravljanja. To je bio temelj arapskog proljeća i neke zemlje su daleko došle od e, tada 2011. Posebice mislim na Tunis, prvu zemlju koja je ustala i koja je još uvijek referentna točka za cijelu regiju. Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku jasno kaže stabilnost ovoj regiji ne može se zajamčiti ako se ignoriraju ili osporave ovi zahtjevi. Otporna država treba otporno društvo, a otporno društvo mora biti demokratsko, imati povjerenje u institucije i imati održivi razvoj. S time na umu dopustite da naglasim tri stvari. Prvo, nitko ne podupire civilno društvo u Magrebu i Mašraku kao Europa. Ne samo da smo uspostavili forum za civilno društvo za e, južno, za južno susjedstvo koje sada vode civilizacije e, organizacije civilnog društva, nego smo u stalnom kontaktu sa predstavnicima civilnog društva već e, radimo, kao što se kaže u izvješću, na promicanju stalnih konzultacija s njima uz pomoć kontaktnih točaka u svakom izaslanstvu. Izvješće također spominje ključni rad koji provodi Europska inicijativa za demokraciju i ljudska prava u, e, kako bi se zaštitili borci za ljudska prava. U tom kontekstu, kao što se također kaže u izvješću, naš rad s mladima ključ je i teme svih naših politika. Nema otpornosti demokracije bez potpunog uključivanja mladih. Oni moraju pronaći svoje mjesto u našim društvima kao i priliku da slijede svoje snove i da slijede svoje E, da se čuje njihov glas. Zato smo stvorili sigurnu platformu pomoću kojom se možemo obratiti pomoći definirati prioritete. A, svrha je da se otvori dijalog sa onima koji donose odluke i utječe na njih. Prije otprilike mjesec dana imali su priliku sudjelovati u dijalogu 5 plus 5 zapadnog sredozemlja te, te utjecati na ishode tog sastanka. Želim e, naglasiti da sudjelujemo sa civilnim društvom u svim kontekstima, čak i najtežima, tako da ono druga stvar koju želim reći odnose na Siriju. Kao što znate, nedavno smo imali konferenciju o budućnosti Sirije i regije. Odlučili smo Sirijsko civilno društvo staviti u središte konferencije Okupili smo više od 400 nevladinih udruga koje rade na terenu i u Siriji i u ostatku regije sa posebnim fokusom na žene. Ponudili smo im siguran prostor na kojemu se mogu sastati, razmijeniti ideje i e, donijeli smo njihov glas i među donostelje odluka. Na to smo s ponosom e, ponosni, sa pravom ponosni jer Sirija je sirijska i jedini način da se okonča na ovaj sukob je pomoći Siricima i da se uz pomoć Ujedinjenih naroda stvori inkluzivno e, inkluzivna demokratska Sirija. Znamo kakva je situacija na Bliskom istoku i na Sjevernoj Africi koja je daleko od idealnog, a, e, e, ono što se tražilo u arapskom području često je bilo izdano, a jedini način da se riješi to je da se uključi u rad sa svim relevantnim dionicima također u komunikaciju sa civilnim društvom koje treba potpora i prostor da slobodno djeluju, ali također moramo raditi dalje i s vladama i zagovarati po promjenu koju želimo vidjeti u toj regiji. I to je moja kao posljednja stvar. Ljudska prava i demokracija uvijek su u središtu našeg angažmana sa svim vladama u regiji. Mi kao Europska unija Uvijek smo spom, e, govorili o ljudskim pravima, nekada javno, nekada privatno, na našim sastancima sa našim e, partnerima i u potpunosti dijelimo duhovog izvješća, želimo pomoći našim prijateljima na drugom stranu sredozemlja da ispune svoje aspiracije prema boljim demokracijama, više slobode i više socijalne pravde. Zato vam još jednom želim zahvaliti na vašem radu i onim ključnim aspektima koje e, uzimamo ozbiljno a naši ciljevi su zajednički, a nitko nije toliko uključen kao Europska unija u njihovo postizanje. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada... Gospođa Arena za ime odbora FEM, ali ne vidim je. Ako se vrati, ćemo je riječ. A sada u ime klubova. E, gospodin Brok, minutu i pola, izvolite.